Hvala vam svima. Nadam se da ćemo nakon sutrašnjeg dana imati uredbu o Eurosuru. Hvala. Hvala vam kolega Mulder. Rasprava je završena. Glasovat ćemo sutra u 12 sati. Preduća pa točka dnevnog reda je izjava komisije o obustavi programa SWIFT zbog nadzora NSA. Riječ je povjerenica Malstrom, hvala vam. Dame i gospodo, ovdje sam kako bih vas obavijestila o aktivnostima koje su slijedile nakon tvrdnji da je Nacionalna američka agencija NSA pristupala našim sigurnosnim podacima. U rujnu sam se susrela s vama u odboru Libe i rekla sam vam kako stoje stvari oko ovog pitanja. Rasprava je bila korisna i potvrdila je potrebu da se raščisti čitav niz pitanja. Od kad su se prve ove tvrdnje pojavile u medijima, kako sam vam rekla, odmah sam nešto poduzela. U srpnju sam poslala prvo pismo svom američkom kolegi, a 11. rujna sam spisala gospodinu Kojenu, ministru financija, što se događa sa navodnim špioniranjem. Potom sam zatražila razgovor u skladu sa člankom 19, u skladu sa našim sporazumom koji imamo sa američkim kolegama. Kao što znate, to se nalazi u našem transatlantskom sporazumu. Taj članak je tamo koliko se pojavi potreba za razjašnjavanjem pojedinih pitanja. 23. rujna američke vlasti su nam ponudile neka objašnjenja, ali neka važna pitanja nisu bila odgovorena. Zato sam se ovog ponedjeljka nasastala sa tajnikom kojnom u Briselu. Bilo mi je drago što nam se pridružio unatoč proračunskoj štednji. To on je razjasnio čitav niz točaka. Tijekom eh, tog sastanka on nam je potvrdio da odstupanja na snagu transatlantskog sporazuma SAD nije skupljao podatke koji se tiču programa SWIFT. Nismo dobivali sudske pozive koje se tiču tog e, programa. Mislim da je to važno i da zato to sam dobila pisane potvrde. Također smo razgovarali o ustanovljavanju kanala dostave financijskih podataka. O tome sam zatražila dodatna objašnjenja također na pisani, pisanim putem jer nisam željela da se taj sporazum kosi sa sporazumom, odsadašnjim transatlantskim sporazumom. Međutim, on nismo primijetili da je transatlantski sporazum prekršen. Mislim da je potrebno još dodatno istraživanje prije nego što donesemo neke zaključke. To se nalazi u vrhu mojih prioriteta, kako mene, tako i mog osoblja. Istražit ćemo sve ove tvrdnje i osigurat ću se da budete informirani o budućem razvoju događaja i o ishodu ovih konzultacija. Thank you very much, Hvala vam, povjerenice. Sada govornici u ime klubova zastupnika. Riječ ima kolega Diaz de Mera u ime EPP-a. Hvala vam. U prošlo, na prošloj plenarnoj sjednici kada smo govorili o unutarnjoj sigurnosti, govorili smo da kako bismo se e, učinkovitije borili protiv terorizma da se moramo koncentrirati upravo na prevenciju. Želim se sada toga dotaknuti. Danas e, vidimo da masovna sredstva za komunikaciju izazivaju zabrinutost kod e, građana i zato tražimo dokaze špioniranja od strane američke agencije NSA. Trenutno ne raspolažemo dokazima koji bi to potkrijepili nadležna tijela i gospođa Malstrom te ravnatelj Europola ponovili su koji su njihovi koji je ishod njihovih razgovora sa eh, tajnikom Kojenom. I sada se nameće pitanje, brzamo li ukoliko želimo dokinuti program SWIFT. On je vrlo koristan kada se kada je riječ o nadzoru nekih terorističkih aktivnosti. To smo dokazali u slučaju Breivik u Norveškoj. Zahvaljujući ovom sustavu u nekoliko sati smo uspjeli istražiti otkud je dobio, otkud je ova osoba dobila određena financijska sredstva. Ovaj sporazum govori kako se trebamo ponašati ukoliko jedna od dviju stranaka, ukoliko se ne drži potpisanog. Možemo jednostrano, dakle, prestati primjenjivati sporazum. Važno je pritom držati se dogovorenih e, načina djelovanja te nastaviti sa normalnom primjerom, sporazuma. Ono što danas e, zabrinjava tiče se kršenja naših e, prava i naše privatnosti je sasvim legitimna briga i zato i dalje tragamo za istinom. Zato pokušavamo shvatiti što se zbilja dogodilo pri pritom moramo nastaviti ne donositi ishitrene odluke. Ukoliko nema jasnih dokaza, teško da možemo donijeti ovako tešku odluku. Hvala vam. Imam te plavi karton, jedno pitanje za vas od zastupnika Stojanova. Благодаря ви за вниманието. i един въпрос към господин Диас Демера. Как раз... Хвала možete li mi odgovoriti na pitanje kako znate da je ovaj sporazum prekršen? Zato što komisija tako rekla. da kako da je došlo do povrede sporazuma, ali nam to neće priznati. Hvala vam, zastupniče Stojanov. Da ste slušali ono što sam govorio, ne biste trebali postaviti ovo pitanje, zato što ja nisam rekao to što vi tvrdite. Rekao sam da smo zabrinuti i da zato parlament istražuje to pitanje. Ne možemo ukinuti sporazum bez čvrstih dokaza. Ne možemo to učiniti na osnovu pretpostavke. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Zipel. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Gospođo Malstrom, još jedan puta bih vas željela podsjetiti da prije ovih otkrivanja je već bilo problema što se tiče primjene ovog sporazuma. Još jedan puta bih vas željela podsjetiti na to da još dugo prije ovog sadašnjeg sporazuma mm, da, se, e- su SAD koristio SWIFT podatke i to e, se tada isto tako samo otkrilo kroz izvještavanje medija. Sadašnje izvještavanje medija u sve predbacivanje isto tako taj sporazum uistinu načelno dovode u pitanje i sami ste post pismo David Cohenu i njegova formulacija je uistinu nešto e, što smo zamijetili Dakle, program za praćenje financiranja terorizma je dobro. Dakle, i upravo na taj način možemo doći do određenih podataka kako inače ne možemo. Dakle, od potpisivanja sporazuma nemamo nikakve podatke u Europi iz Swifta. Dakle, bitno je da li će možda od Swifta ići prema nekoj drugoj državi i čini mi se da tu taj sporazum jednostavno se ne može dalje provoditi. Gospodin premijera je rekao da ne smijemo tu prebrzo djelovati. Dakle, ta kritika izvještaja u medijima nije nešto što čujemo tek od jučer. Još jedan puta bih se željela vratiti na ono što je komisija već duže vremena govori. Dakle, to je dakle, korištenje ili vađenje podataka na tlu Europske unije. Dakle, do danas to još nemamo. Dakle, hoćemo mi sada prebrzo djelovati ako tražimo. Dakle, ovo ne, kad bismo imali dokaze onda ne bismo trebali zamrznuti ovaj sporazum ili dogovor, već bi ga trebali otkazati. Ja mislim da ga treba trenutno zamrznuti kako bismo mogli intenzivno istražiti, vidjeti i izvršiti pritisak na Europsku uniju. Evo posljedna rečenica, kako bi oni mogli iznijeti dokaze da li je došlo do kršenja ili ne. U međuvremenu ne smijemo dozvoliti da se naša imena, naši potpisi koriste za to, dakle da se e, krivo koriste, odnosno zloupotrebljavaju podaci o građanima Europe. Hvala, riječ ima zastupnica Interveld. kolegica iz EPP-a je rekla da su nam, kolega je rekao da su nam potrebne činjenice, da ne bismo trebali brzati sa zaključcima i za, slažem se s njim i zato je zbilja zapanjujuće da se nije poduzela nikakva istraga. Niti jedna zemlja članica nije tražila kibernetički ured Europola da istraži ovo pitanje. Čak niti nizozemska vlada, zemlja gdje se nalazi server Swifta. Ne, nizozemska vlada je rekla prepustit ćemo to radnoj skupini stručnjaka to su dužnosnici koji se nalaze za zatvorenih vrata i njima su Amerikanci rekli sve je u redu, naravno da ne upadamo na vaše servere. Ali na zato postoje vrlo jake indicije, pokazatelji. Ne smijemo vjerovati onome što kaže tajnik Cohen. Moramo istražiti što se događa. Trebali bismo pristupiti serverima svih ta istražiti. Zašto zemlje članice nisu tražile od Europola da pokrene istragu? Zašto ne inzistiramo? Zašto komisija ne inzistira? Zašto nizozemska vlada nije istražila na licu mjesta što se događa? Zato što nemamo razloga više vjerovati Amerikancima. Nisu to samo izvješća u medijima, već dokumenti koje je po, podastro gospodin Snowden. Amerikanci to nikad nisu porekli. Oni su rekli nismo neovlašteno upadali na servere, ali kažu da zadržavaju pravo da to učine. I samo to po sebi je kršenje sporazuma. I slažem se sa kolegicom Sipel Ukoliko ne ukinemo sporazum s mjesta, tada bismo ga trebali barem privremeno ukinuti i, i dobiti na vremenu za istragu. I zato povjerenice i prazna stolica vijeća. Ovdje se radi o nečem drugome. Ovo je prvi u nizu međunarodnih sporazuma koji je potpisan pod okriljem Lisabonskog ugovora. To je bio prvi sporazum gdje su tražila naša suglasnost. Međutim, jednom kada smo potpisali ovaj Bianco ček, mi više ne sudjelujemo ni u čemu. Međutim, tražit će nas i komisija i vijeća da damo suglasnost za neke druge međunarodne sporazume. Međutim, ukoliko zauzmemo stajalište da trebamo ukinuti ovaj sporazum, a komisija i vijeće ne reagiraju, na taj način, to znači da se ovaj dom ne shvaća ozbiljno i mi u buduće nećemo dati suglasnost na neke sporazume. To dovodi u pitanje demokraciju u Evropi. Hvala vam kolegice Intervelt, riječ ima zastupnik Albrecht u ime zelenih. Thank uh, Hvala vam povjerenice. Šokiran sam što se slažete sa odgovorima koje ste dobili od strane SAD-a? Ponovit ću ono što je rekla kolegica Sipel. Gospodin Kojen je pisao da se ovaj program za praćenje financijskih tokova terorista, da se to dobivalo iz nekih drugih izvora. Mislim da je jasno da oni pokušavaju izbjeći uzeti u obzir ono što čine. Očekaj da se ne pridržavaju sporazuma SWIFT, da se povinuju vlastitim zakonima kada je riječ o pristupu ovim podacima, to je dovoljno da se ovaj sporazum ukine i da se pokrene prava istraga. Šokiran sam i što moram ponavljati da niti jedna europska vlada i niti jedno tijelo ne istražuje ovo pitanje ili istražuje se mogućnost kibernetičkog napada na program Swift i krađu, moguću krađu osobnih podataka. Dakle, mi bismo ovdje u parlamentu trebali iskoristiti mogućnost da izbrišemo ovaj sporazum, da ponovno pregovaramo uvjetima, uvjetima suradnja, uvjetima pravosudne suradnje sa SAD-om i da se osiguramo da evropske tvrtke tvrtke poput Swifta treba se trebaju pridržavati regulative koje se tiče zaštite osobnih e, podataka i moramo se osigurati da se ove, ova propisi bolje provode u budućnosti. Hvala vam. Riječ ima kolega Kirkhope. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, drago mi što danas možemo razgovarati o ovoj temi. Htio bih zamoliti povjerenicu i ovaj parlament. Da li uistinu mislite da te prijetnje da se ukine zakonodavstvo koje je vrlo važno za boru protiv terorizma? E, govori se, dakle spomen imamo slučaj Snowden i isto tako imamo to kao dokaz u povijesti gdje je uistinu došlo do curenja podataka e, i kaže se da je to u stvari jedan poklon teroristima. Ovdje govorimo o tome da ćemo im još jedan poklon dati kroz tu konstantnu prijetnju koja postoji s obzirom na Europu. Dakle, uistinu to nema smisla. Dakle, često zastupnici govore da govore u ime naših građana. Želim govoriti u ime onih koji žele govoriti, eh, koji živite u jednom svijetu koji je siguran za njih. Stoga bi uistinu trebalo istražiti dakle do kakvog kršenja je došlo, tako može doći do bolje zaštite i podataka i samih građana, ali činimo to na jedan način da uistinu prikupimo eh, stvarne podatke i dokaze i da onda donesemo određenu odluku. Ako ovaj parlament uistinu ženi sve ovlasti koje tvrdi da bi trebao imati, da se mora ponašati ponašati odgovorno. Mi ovdje jesmo kako bismo zaštitili prava i slobode građana, ali ja to ne želim činiti time što ću ugroziti njihovu sigurnost i njihove živote. Zasigurno neću podržati bilo kakvu parlamentarnu akciju koja će neodgovorno se ponašati kad govorimo o jednom ovako važnom pitanju. I stoga uistinu dovodimo pitanje našu e, međunarodnu suradnju i svjetsku sigurnost. Ili ćemo jednostavno e, ukinuti sve naše sporazume svaki puta kad neka novina e, navodi nekakve lažne navode. Hvala lijepa, kolega. Inveld ima pitanje za vas. Prihvaćate li to? Kolegica Inveld. Gospodin Prihvaćate li? Drago mi je što želite doći do činjenica. Hoćete li se onda e, složiti? Zatražimo jednu službenu istragu od strane kibernetičkog odjela u Europolu i isto tako vaša stranka može zahtraditi od vaše vlade u Ujedinjenom kraljestvu, dakle ne vjerujete nama, ako ne vjerujete Europskom parlamentu, onda bi trebali vjerovati Europolu. S druge strane, vi kažete da je to bitna borba protiv terorizma, ali sam tajni Cohen e, je rekao da podaci su se koristili za nešto što nije povezano sa terorizmom. Da li, mislite da bi Amerikanci trebali koristiti te podatke dakle u svrhu nečega što nije vezano uz terorizam? Uvijek dobijem od vas, Sofi, plavu karticu. Dakle, spremna sam vam reći ovo. Ja mislim da odgovarajuća nadležna tijela trebaju uvijek istražiti određene navode. Nemam nikakvih problema s tim, ali ono s čim ja imam problem je da jednostavno postoji takav jedan pristup prepun predrasuda. Dakle, dođe do određenih optužbi i da odmah se zaključi da je jedna stranka ili agencija ili neka zemlja treba biti osuđena prije nego što smo uopće dobili neke stvarne dokaze, prije nego što smo ih vidjeli. Čini se da je to sve više slučaj u ovom parlamentu. E, dakle, što se mene tiče, mislim da to je nedostojno i neprihvatljivo. Gospođa Ernst. Hvala lijepa, dame i gospodo. Ono što danas radimo je upravo to rješavanje zagonetke vezano u SWIFT. Svaki puta isto, svaki put kad imamo ovu temu, onda utvrdimo da jednostavno ne dobivamo nikakve činjenice na stol, ne dobivamo istinu. Svaki put imamo, e, radi se tu o nekakvoj crnoj kuti, nekakvim tajnama. Čak i stručnjaci za zaštitu podataka, to smo čuli, dakle kada e, se radilo o samom NSE-u, dakle preporučuju Europskoj uniji da prestane koristiti SWIFT i provjeri što se uistinu događa, a ni na to niste spremni. Danas, e, e gospođa sam tvrdite nije došlo do nikakvih kršenja. Čime vi to dokazujete? Vi to dokazujete nekim pismom nekim pismom koji ste dobili? Je li to osnova na temeljem čega ste došli do zaključka? Dakle, kakve, što ste istražili, kakve činjenice, kakve dokaze imate? Pa u nikom drugom slučaju vi ne biste dopustili tako nešto, ali ovdje to dopuštate. Isto tako bih željela reći to pismo, kad pročitate to pismo, pa tu se nimalo ne osjeti da bi se sad tu moglo doći do nekakvih korekcija ili da uopće se pojma kak, čemu se tu radi, koji je tu problem. Dakle, postoji isto tako članak 21.1 gdje je moguće otkazati dakle, sporazum vezano se SWIFT ja jednostavno ne razumijem vaše držanje koje ne biste imali prema drugim zemljama. Ja to jednostavno ne razumijem, iskreno rečeno. Ako odmah ne otkažemo ovaj sporazum što bi ja najradije, onda bismo trebali barem razmisliti o tome da ga zamrznemo, stavimo na stranu, jer jednostavno time ispadamo budale kao europski građani. Hvala lijepa, gospođa Ernst, gospođa Morvaj. Hvala gospođo predsjedavajuće. Ja sam pravnica po struci ja sam e, sigurna e, Dakle, da mora postojati određena pravna posljedica ako kršite određeno pravo, ali čini se da postoje određeno ponašanje te vrste u Europi, odnosno protiv Europe i protiv građana i tvrtke u Europi koje uopće nema nikakve pravne posljedice. Ja vas upućujem na izvještaj Ekelu. kojeg je napisano još prije 11.9.2001. dakle da da SAD masovno prisluškuje europske građane. Da li je tu bile neke pravne posljedice u pogledu toga? Ne, koliko ja znam. Naš parlament se već deset godina bavi stvarima koje su dakle ponižavajuće za ljude Guantanamo Guantanamo i da tu postoje određeni mogućnost mučenja. Jel to imalo neke posljedice? Ne. Radilo se tu i o životima ljudi. Ali da li je svjetska javnost čula informacije u tom pogledu, a sve opet upućuje dakle, da to isto neće imati nikakve pravne posljedice. Koje konkretne korake će Europska unija poduzeti, dakle prestane dakle to kršenje tih e, prava i isto tako da to ima određene pravne posljedice? Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće i vama. Evo nakon želim sve najbolje, odnosno čestitam vam rođendan, ali sad bih rado prešao na samu temu. Dakle, sam, sama vrijednog sporazuma SWIFT e, je, je leži u toj borbi protiv terorizma, a isto tako e, u tom području zaštite podataka. I stoga ne mogu razumjeti zašto se sad tu nešto mora dakle ukinuti ili zamrznuti dok se nešto ne dokaže. Mi smo se složili kao parlament s time, ali smo smatrali da je to nužno, dakle da se isto tako prati financiranje terorizma i tu se ništa nije promijenilo. Mi smo isto tako uvijek polazili od toga da taj SWIFT sporazum bi se trebao ukinuti, odnosno biti nevažeći kad mi sami budemo u stanju dalje tako nešto raditi. A to nismo, stoga jedna vrsta suspenzije ili kako god da to nazovemo e, je neodgovorna u pogledu sigurnosti. Zašto u stvari tražimo da se ukine takav jedan sporazum prije nego što e, uopće nismo završili sa istragom, dakle kroz taj tim koji smo mi sami osnovali. Opet e, si tu sami trebamo postaviti pitanje, ne možemo ne pričekati uopće kakvi će biti rezultati. Mi smo utvrdili da trenutno ne postoje dokazi za to, e, sve dok nam povjerenica ne kaže, dakle, Poduzeće SWIFT nam je jasno predočilo koliko je visoka razina njihove zaštite podataka i da su oni to sve provjerili da ništa nisu mogli otvrditi. Dakle, ne postoje nikakvi dokazi osim navoda medija. I e, barem ja sam čitao e, da se tu samo u stvari ukazuje na priručnik Nemamo nikakve dokaze, samo još dvije rečenice, molim vas. Ali imamo dvije vrste postupanja, legalno, a to je sam sporazum, ilegalno je ovaj drugi način. Ne mogu razumjeti zašto sad ovo legalno, dakle, vođenje Europske, e, SAD-a svođenje na jedan razuman način, e, želimo sada napustiti Dakle, ako se sporazum, ako se SAD ili netko ne pridržava sporazuma, ako je to zaobiđeno što je tamo navedeno ili tek kad budemo imati vlastiti sustav možemo se odreći jednog takvog sporazuma. Hvala, tu ste si užili jednu dodatnu minutu. Gospođa Infeld ima pitanje za vas. Hvala. Gospodine Fos, tu je bilo puno tvrdnji od nužnosti i koristi tih podataka za borbu protiv terorizma. To su tvrdnje koje uopće nisu utemeljene, ali evo moje pitanje. Da li će vaš klub zastupnika, vaša vlada podržati dakle, da Europol provede istragu? Ni vi ni ja nismo stručnjaci u tome, mi još nikada nismo bili u Swiftu, nismo mogli gledati njihov server, zašto to ne bismo propustili u istinu pravnim e, stručnjacima. Dakle, da li ćete podržati taj prijedlog? Yes, Mr. Also ich kann nicht erkennen, warum die äh, Regierung aus Deutschland ne znam zašto njemačka vlada ne bi bila zainteresirana što se tu u stvari događa. Mm, dakle, stoga ne mogu shvatiti ni vaše pitanje. Osim toga bih rekao da mi jesmo pitali SWIFT i oni imaju to nužno znanje. Oni su sami rekli mi jesmo u mogućnosti otkriti takve tragove, a nisu ih prepoznali ili otkrili. Trenutno ne postoje nikakvi dokazi. Ako mi ne želimo postupati protivno pravu u ovom slučaju, dakle sve ono što drugima predbacujemo, onda se u načelu ipak moramo toga držati i trebamo reći sporazum da, ne, NSA da ili ne. Kolegice Morvaj. Oprostite. Gospodin Moras. Pitanje je vezano za istragu e, koje je potaknuo gospodin Foss. Dakle, ja sam shvatio kad sam postavio to pitanje da se može istražiti ako je došlo do određenog kršenja u pogledu e, informacija. Vijeće nije ovdje, dakle u takvom slučaju država članica može zatražiti istragu i tu imamo upravo problem. Govori se dakle o nekim širim egzistencijalnim pitanjima, da li ćemo e, to istraživati ili ne. To se može odvojiti od ovog hitnog pitanja da li mi možemo istražiti točno što se događa. Dakle, vezano uz ovaj vrlo vrijedni sporazum e, SWIFT i ja se slažem sa gospodinom Vosom, dakle on uopće ne zna što ja govorim ili skinuo svoje slušalice, nadam se da ću dobiti dodatno još jednu minutu kada se on vrati. Dakle, dajte mi barem dodatnih 15 sekundi. Nitko ovo i tako ne razumije. Dakle, radi se o tome da mi u stvari ne znamo što se točno događa. E, u toj istragi nitko nije bio pod zakletvom, imamo samo e, svjedoke, dakle gospođo povjerenica ovisimo o vama da dobijemo što je više moguće informacije i na ovoj istrazi da vidimo što ćemo učiniti u političkom smislu, dakle e, da li ćemo to možda suspendirati ili otkazati. Mi kao zastupnici ne možemo tako nešto učiniti, Nam da je to u ovlastima vijeće, to je taj mehanizam kako funkcionira ali kolegice je pravo dakle, dakle za buduće sporazume će to biti vrlo važno dakle to je ta poluga koju možemo onda koristiti u budućnosti dakle u ime svojeg kluba zastupnika neću ulaziti previše u detalje bih rekao da je SWIFT vrlo važan sporazum za nas mi smo to ispregovarali u ovom parlamentu kao klub zastupnika mi to uzimamo vrlo ozbiljno svjesni smo e, svega toga i stoga uistinu želimo što je detaljniju moguću istragu, onda ćemo to procijeniti. I prosite gospođo predsjedavajuća, onda ćemo imati jednu dakle, procjenu i donijeti političku odluku možda o mogućoj privremenoj suspenziji. Naravno da to nećemo samo tako otkazati. To je jedna ozbiljna odluka koju moramo donijeti, ali to je politička odluka. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo kolegi Moraesu. Mislim da minimalno što bismo trebali učiniti je da barem zamrznemo ili privremeno ukinemo ovaj sporazum. To je minimum onoga što možemo sada ovdje učiniti. Mislim da mi kao Europljani moramo braniti naš suverenitet eh, i isto tako poštivanje ljudskih prava u Europskoj uniji neki ljudi ne žele vidjeti nešto što je vrlo jasno, budući da se radi o sad o njihovoj administraciji, budući da su oni proveli u stvari e, tu špijunažu, u stvari najveću od drugog svjetskog rata. Neki to jednostavno ne žele vidjeti, ne žele to prihvatiti, ali postoji dovoljno dokaza i oni su to isto učinili u drugim regijama, na primjer u Latinskoj Americi. Zašto bismo mi trebali drugačije reagirati nego što su to drugi učinili, kad recimo što je učinila predsjednica Brazila kad je ona to saznala? E, dakle, imala je iste dokaze koje smo i mi imali kad je ona otkrila da su ih špionirali, tražila je od predsjednika Obame objašnjenje. Mislim da Evropska unija isto to trebala učiniti. Trebali su se direktno obratiti osobi koja je tu nadležna, predsjednik Obame, da on to objasni i objasni svoju odgovornost u tom pogledu. Mislim da je to jedan e, kriminalni čin i mislim da u našim, svim našim državama članicama Europske se to jednostavno smatra takvim činom. Hvala lijepa. Kad je došlo do tog sporazuma su Amerikanci, dakle, ilegalno e, dobivali podatke, dakle svih podatke. Što je Europska unija napravila? Nije to sankcionirala, nego je to nagradila time što su kasnije onda to legalizirali. Dakle, odgovor na pitanje da li bi to trebali suspendirati ovaj sporazum je vrlo jednostavno. Da, naravno, ja ću ići tako daleko da bih želio reći da bi to trebalo i otkazati jednostavno ono što nećemo u ovoj debati nema dovoljno iskrenosti. Trebali bismo biti dovoljno iskreni i utvrditi da kroz suspenziju takvog jednog e, sporazuma, kroz e, naš, dakle, e, radnu skupinu, kroz nominaciju Snowdena za Saharov nagradu, da nećemo riješiti probleme. Što je problem? Problem je jednostavno da ljude degradiramo na to da oni postaju određeni objekti koji nose određene podatke i da se može njih nadzirati na način na koji se želi i na, za to čovjek gubi svoje temeljna prava, svoje dostojanstvo i gubi svoj status sebe kao pravne osobe. Dakle, odnos između države i e, građanina e, se sve više narušava jer e, dolazi do straha, do paušalnih strahova. Što nam je potrebno? Potrebna je jedna velika vizija, vizija velika poput mjeseca dakle kao osvajanje svemira, kao otkrivanje Amerike i tu se neće to riješiti kroz određene komisije koje se bave istraživanjem nekih pitanja, već je upravljanje, pitanje upravljanja internetom, e, internetskim strukturama, gospodarstvom putem interneta i, i, i isto tako potreba nam je to, dakle, ova gospoda iz NSA a vjerojatno umire od smijeha e, da, e, kad prate našu debatu, a siguran sam da to i radili, to ne rade, ne bismo ni imali nikakvih problema. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, kao prvo. Protivno svom običaju želim e, čestitati povjerenici na tome kako je postupila u ovom predmetu. Amerikanci možda baš nisu cijenili način na koji povjerenica prati razvoj događaja. Evo ja sam e, pomno pratio čitav e, razvoj situacije sa programom za nadzor financiranja terorizma i također i u raspravi je rečeno i ono što smo već ponavljali i u vezi sa nacionalnom sigurnosnom agencijom u našim raspravama. Situacija se ne pojednostavljuje, imamo tu i širinu ovog sporazuma koji razmatramo. Sve ono što se odnosi na privatnost i na suzbijanje terorizma zapravo usko gledano. govori se o ponuđačima kritične infrastrukture. Što to znači? To znači da se sporazum mora nastaviti primjenjivati zato jer ga ne možemo privremeno obustaviti bez roka ponovne uspostave. Treba naravno uzeti u obzir probleme i interese i biti iskreni i reći prije kasnije da su tu u igri i gospodarski interesi i održavanje dobrih gospodarskih veza sa drugim zemljama. kolega Lopez Aguiar. Hvala. Pa bez obzira na to tko je ili nije glasao za ovaj sporazum TFTP, tu nešto nije u redu u ovoj raspravi, zato jer e, zapravo podliježemo činjenicama ili se o tome govori. Riječ je o provjeri činjenica, a mi zastupamo građane koji su zapanjeni ovom špionažom. Američka nacionalna sigurnosna agencija nam je rekla da ne biva druge podatke iz VIFTA osim onoga što je predviđeno za potrebe praćenja financiranja terorizma. Ali zapravo je to doveđenje u pitanja i odredaba samog e, sporazuma, to je kršenje samog e, ugovora. I to je sve vrlo ozbiljno zato jer ova istraga o nadzoru koju je u okviru odbora Libe je imala prilike poreći ove tvrdnje. Mi smo porekli i Koena i predstavnicu Swifta koja nam nije mogla sa sigurnošću reći da ti sustavi nadzora nisu bili podložni cyber napadu. I to je sve doista ozbiljna situacija. No, moje pitanje je sljedeće. Misli li komisija u svjetlu ovoj, ovog jasno kršenja sporazuma Naravno, neporecivo je da se podaci iz Swifta koriste i na druge načine, osim onih koji su predviđeni ugovorom TFTP. Dakle, misli li komisija da se može tražiti obusava sporazuma? Hvala. Kolega Sosa Ova rasprava je potaknuta onome što tvrdi američka agencija, znači i ovim e, masovnim kršenjem temeljnih prava. Mislim da bi komisija trebala raspolagati potrebnim informacijama kako bi iznijela jasan stav. I naravno kako bi uzela i mire predostrožnosti i obranila, zaštitila prava europskih građana. Međutim, ovaj događaj nam treba poslušati kako bi promakli i propise o zaštiti podataka i privatnosti komunikacije između privatnih osoba. Potrebna nam je uredba koja će biti primjenjena na čitav teritorij Europske unije. kako bi zaštitili prednosti zaštite pred feudalizima moramo reći da Europa treba štititi privatan život. Dakle, trebamo štititi ovaj prostor slobode Europske unije pred ovim napadima koji mogu otvoriti, otvoriti vrata silama tame. Ja ću još jedan puta sažeti ovu diskusiju. Dakle, svist nam e, omogećava, dakle, da imamo zaštitu podataka, ali ne smije doći do nikakvog kršenja. Dakle, smije se kada govorimo o tim e, dakle radi se o zaštiti i da se treba dati dozvola za kompletni nadzor transakcija E, što očito su često radile tajne službe. Dakle, Europski parlament kao onaj koji je čuvar e, interesa građana tu mora reći da se tu radi više o tome da se samo pišu pisma i da se dobivaju određene odgovore, treba ispitati činjenice. Dok to jasno ne bude postavljeno, dakle da je uistinu zaštićena privatna sfera, mislim da ne bismo više trebali davati i posjeđivati nikakve podatke SAD-u i da bi SWIFT trebalo suspendirati. Ne smijemo dakle prava građana žrtvovati za SAD bez obzira to koliko se to može činiti važnim. Dakle to uistinu mora biti za nas sve od centralnog značaja. Ne smijemo samo tako nastaviti kao što smo činili do sada, ponašati se kao da se ništa nije dogodilo. S time bi u stvari pristali na dosadašnje ponašanje i time bi dali u stvari e, otvorene ruke za konstantno kršenje zaštite podataka europskih građana. To ne smijemo raditi. Vrijeme je da postavimo određeni znak koje će isto tako netko razumjeti s druge strane Atlantika. Uh, Nastavljamo sa spontanim javljanjem za riječ. Prvi ima riječ gospodin Koferati. Hvala, gospođo predsjedavača. Gospođo povjerenice, ja mislim da u oko osjetljivom pitanju bi možda bilo bolje ne koristiti velike političke argumentacije koje se mogu iskoristiti u krive svrhe. Trebamo se služiti zdravim razumom. Mi se nalazimo pred mogućom špionažom i ono što prvo možemo učiniti je da zatražimo istragu kako bi utvrdili postoji doista ovaj problem. No, u međuvremenu treba primijeniti načelo predostrožnosti. Dakle, imamo osumnjičenog i privremeno se ukida ova odredba o kojoj raspravljamo. A ako se provede istraga, onda će ona utvrditi eventualno da se radi o tako osjetljivim kršenjima i ako do toga dođe onda ćemo razmotriti mogućnost istupanja iz potpisanog e, sporazuma. No, dakle tu nema izuzetka iz ovog jednostavno slijeda događaja, odnosno istraga, provjera i nakon toga potrebno postupanje. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospođo povjerenice, svijet je šokiran otkrićem koje nam je omogućio gospodin Snowden. Dakle, čuli smo da postoji industrijska špionaža na štetu Brazila, politička špionaža na sastancima političkih vođa, a također i na štetu svih državljana svijeta Europe. Zar nije to dovoljno da se komisija složi da se obustavi sporazum i da se pokrene istraga? Što bi se drugo moralo još dogoditi? Kolega Paška. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuće, gospođo povjerenice. Ja se slažem s kolegom. Naši pregovori, naši prijedlozi vezano uz djelovanje NSA ne bi trebali biti histerični. Mi bismo trebali reagirati temeljem dokaza i isto tako koristiti činjenice. Kada govorimo o situaciji u pogledu prava u Europskoj uniji, e, pismo gospodina Kojena ne može nadomjestiti rad istražnih tijela. Stoga moramo potvrditi sumnje Europola, preispitati to i sve činjenice koje istražujemo trebali bi, o njima bismo onda trebali informirati naše američke partnere. Gospođo povjerenice, nećemo moći dugo tolerirati nedjelovanje europskih tijela. Europski građani, pogotovo mladi, e, su sve obrazovaniji i točno znaju koje su naše obveze. Stoga e, me uvijek iznova upućuje na ovaj problem. I posljednji ima riječ kolega Stojanov. Hvala gospođo predsjedavača. Budući da postoji ekstremizam, treba pratiti ne samo ono što se događa u Europi, nego i s druge strane Atlantika. S druge strane Atlantika imamo jedan sustav, neku vrstu gestapa koja i dalje nastavlja špionirati i nadzirati građane. Istina je da je riječ o demokratski izabranoj vladi, ali kada se takvi sustavi koriste protiv državljana, onda je to nešto drugo. Dakle, ima se mnogo sigurnosti, ali nikakvih sloboda. Mogu vam e, vrlo iskreno reći da meni ne treba takva sigurnost. Ja želim slobodu i toga treba ukazati na nedostatke sporazuma SWIFT. Hvala lijepa. Sporazum TFTP je međunarodni sporazum koji smo dogovorili. Neki od vas su glasovali protiv njega i to je u redu, to je vaše pravo. Neki od vas su glasovali za njega, ali uz zadršku. No, mm, ipak ste sa velikom većinom izglasali ovaj sporazum i odredili ste također jasne odredbe o obuhvatu, o zaštiti podataka, o tome tko ima pristup i tako dalje. Mi smo to koristili i to pokazuje da se sporazum poštuje, također da ima predloga za poboljšanje i također smo uzeli u obzir i vaš napomene o korisnosti cijelog sistema. Dakle, izvješće je spremno, no traje neko vrijeme mm, jer smo željeli u obzir sve napomene. Dakle, ono će biti spremno uskoro i doista ukazuje na činjenicu da je ovaj sporazum pomogao i SAD-u i Europi da nadzire financiranje terorizma i poslužio je vrlo korisno u nekim istragama. Sigurno će se e, složiti iako vam se ne sviđa ovaj sporazum, da ne možemo obustaviti sporazum zbog e, navoda o medijima. Ti navodi su bili dovoljno ozbiljni da potaknu komisiju da postavi vrlo jasna pitanja Amerikancima. Mi smo pisali pisma, razgovarali smo telefonski i osobno smo se susreli sa dotajnikom Koenom ovog ponedjeljka. On je odgovorio na neka pitanja, na neka pitanja još treba odgovoriti. Mislim da će neki od odbora Libe ići u Washington i sami će moći i postaviti ta pitanja i čuti pojašnjenja. On nas je uvjeravao da nije došlo do kršenja sporazuma, da SAD nije imao, imala pristupa bankama podataka u Europi. Također smo razgovarali o onome što vi spominjete u pismo kada je riječ o drugom formatu Swifta. O tome smo razgovarali detaljno. Kao što znate, postoje drugi formati Swifta kojima se koriste financijske institucije u cijelom svijetu. I to je navedeno također u uvodnom dijelu našeg sporazuma i to nije obuhvaćeno sporazumom. Dakle, to može biti format Swifta koji dolazi iz treće zemlje i koji se koristi u jednoj izrazi i oni upozoravaju nacionalnu sigurnosnu agenciju ili američke vlasti koje onda poduzimaju normalna policijska postupanja postupanja. To nije kršenje sporazuma. Ja sam zatražila potpuno pojašnjenje kako bih shvatila kako to funkcionira i kako bih bila sigurna da e, ovi mehanizmi nisu u sukobu sa sporazumom TFTP. Također sam se raspitala o ovom proračunu koji su neki od vas spomenuli, koji se također spominje u medijima. I kao odgovor na to, tajnik Cohen je rekao da službenici NSA su educirani u funkcioniranje sustava i kako se e, iščitavaju poruke tog formata, ali također je naglasio da oni ne, ne pristupaju ilegalno bankama podataka TFTP-a. Evo, to je situacija u ovom trenutku. Još čekamo određena pojašnjenja i zatim trebamo nastaviti i onaj širi rad koji se odveo raznim radnim skupinama, vaš rad u odborima, u Europskoj komisiji, u Eurojustu i također e, sa Litvanskim predsjedništvom imamo radnu skupinu o zaštiti podataka zato jer smo mi svi zabrinuti zbog NSA i zbog navodnog špioniranja europskih državljana. Dakle, oni će raspravljati i nadam se da će to dovesti do konkretnih e, prijedloga kako poboljšati zaštitu podataka o europskim građanima i također pratimo pozorno što je predsjednik Obama rekao, odnosno da je to možda otišlo predaleko i da je zatražio potporu kongresa kako bi se jasnije uredilo ono što NSA smije ili ne smije. No u ovom trenutku naši kontakti sa američkom vladom nisu razotkrili nikakve dokaze da je došlo do kršenja sporazuma, zbog toga neću predložiti privremenu obustavu TFTP-a. Hvala lijepo, povjerenice Malström. Poštovani kolege, nema takvog postupka, gospođa Intfeld. Dakle, zaključujemo raspravu. I podsjećam vas da će se za ovu rezoluciju glasovati